vezan uz imunitet. Nakon odluke odbora Ekon da se pokrinu međuinstitucionalni pregovori, nisam dobio nikakav zahtjev. Odbor Ekon je zbog toga mogao odgoditi e, pregovore što je predviđeno člankom 69. Nekoliko odbora je zaključilo da će započeti e, pregovore, međuinstitucijske pregovore prema članku 69 stavku 1. Izvješća koju, koja zapravo predstavljaju mandate za te pregovore su dostupni na web stranici plenarne sjednice i naslovi će biti objavljeni e, u zapisniku. Prema članku 69 stavku 2 određen broj zapisnika ili jedan ili više E, političkih klubova mogu usmeno, pardon, pismeno zatražiti do sutra pola noći da se stavi e, na glasanje odluka o pokretanju pregovora. Ukoliko zahtjev za glasanje ne bude podnesen u dogovorenom roku, to jest ako bude podnesen, odbori će onda moći e, započeti sa pregovorima.